postupka prema statutu da će zahtjev biti prenesen odboru za pravna pitanja. Postoji također postupak protiv gospodina Čabanole koji je zaustavljen čekaj se